Uh, <coughs> uh, dear Dragi kolege, uh, kao predsjednik odbora za pravne poslove pozdravljam kandidatkinju za posao povjerenice gospođu Veru Jurovu. Dobrodošli u Europski parlament, gospođo Jurova. Gospodin Moraš, koji je Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove, gospođa Vicky Ford, predsjednica odbora za e, unutarnje tržište i e, zaštitu potrošača, gospođa Perez, koja je predsjednica odbora za ženska prava i ravnopravnost rodova. Dragi članovi odbora pred kojim se ovaj, ovo saslušanje odvija, kao prvo Budući da je gospođa Jurova kao i ja, e, Čehinja, e, htio bih ukazati da na to da se njezino prezime izgovara gospođa Jourova, a ne gospođa Đurova, ne gospođa Žurova, nego gospođa Jourova i ja sam siguran da mi je kandidatkinja za mjesto povjerenice zahvalna na ovim uputama. gospođa Jourova je kandidatkinja za jedan veoma širok portfelj, a najvažniji dio, po mom mišljenju, je upravo građansko pravo za koje je odgovoran moj odbor. Određeni broj velikih inicijativa se očekuje na ovom području, primjerice, primjerice sustav za prekogranično E, plaćanje uzdržavanja. To treba razmotriti i možda ažurirati. Novi povjerenik, odnosno povjerenica će također biti zadužena za pravo trgovačkih društava. Europski parlament je osobito zato zainteresiran, posebno što se tiče socijalne odgovornosti poduzeća. U skladu sa smjernicama za odobravanje komisije, u skladu sa e, člankom 16 poslovnika parlamenti ocjenjuju kandidate na osnovu njihove opće stručnosti, njihove, njihovog angažmana na europskom planu i osobne nezavisnosti. Također se procjenjuje i poznavanje njihovog portfelja i njihove vještine komunikacije. Prije saslušanja Kandidatkinja nam je u pisanom obliku dostavila odgovore na e, jedan preliminarni upitnik i ti su pisani odgovori dostavljeni na svim jezicima članovima odbora. Struktura naše debate će biti ovakva, znači prvo će kandidatkinja e, dati jedne uvodne napomene koje neće biti dulje od 15 minuta, nakon toga će imati također će imati pet minuta na kraju sastanka za završne riječi i također će i predsjednici odbora imati do dvije minute za svoje završne napomene. Nakon uvoda ćemo imati 45 pitanja od članova, s time da će svaki imati po tri minute, jedna minuta za pitanje i dvije minute za odgovor. Neće biti dodatnih pitanja, niti nećemo imati sustav e, spontanog javljanja. Molim i e, članove odbora i kandidatkinju da se drže tih vremenskih rokova. Dogovoreno je da pitanja postavljaju članovi odbora na sljedeći način. Znači odbor za pravne poslove, odbor za građanske slobode i odbor za unutrašnje tržište i zaštitu potrošača i odbor za prava žena i ravnopravnost rodova. Budući da imamo prijevod, govornici mogu govoriti na vlastitom jeziku, zamolit ćemo ih samo da ne govore prebrzo. A sada dajem riječ gospodinu Moraesu. Point of order. Samo jedna stvar što se tiče poslovnika. Imam jedno pitanje o nečemu što je možda e, malo e, bilo ma neki mali nesporazum, e, mi smo mislili da će prvo odbor Libe postavljati pitanja i tako smo dobili poredak govornika. Dakle, tko je odlučio da se to promijeni i tko ima nadležnost da promijeni taj pored, taj red. Uh, there has been yesterday an agreement Jučer je postignut dogovor o ovom redoslijedu postavljanja pitanja. Dakle, došlo je do dogovora između uh, klubova zastupnika. Gospodine Moraes, imate uh, tri minute za svoje uvodne napomene. odnosno sad ću dati 15 minuta gospođi Jorovoj, kandidatkinji. Imate